europskom politikom reindustrializacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom. S nama su tu predstavnici vijeća i komisije. Dajemo riječ ministru Korčoku. Hvala vam na vašoj nazočnosti. Izvolite, imate riječ. I have Hvala lijepo. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, gospođo povjerenice. Prije svega se želim ispričati jer neću moći nazočiti cijeloj raspravi. Moram se brzo vratiti u Slovačku. Tamo su tijeku pripreme za sastanak u Bratislavi. Radimo na dnevnom redu i oni su evo za mene izmijenili E, program rada, međutim ja zbog tih obaveza neću moći ostati ovdje tijekom današnje rasprave. Vijesto najavi zatvaranja pogona u Francuskoj i Belgiji zabrinjava tamošnje stanovništvo. Slučajevi Caterpillar i Alstom su simptom fenomena koji je prisutan u cijeloj Europskoj uniji, a to je rezultat izmjena u gospodarskom kontekstu koji sa sobom donosi društvene posljedice. Nedavna kriza u industriji čelika i automobilskoj industriji kao i potreba za restrukturiranjem dokazuju nam da je potrebno promisliti djelovanje na europskoj razini. Moramo odlučiti želimo li da naše iznanje ode nekamo drugamo ili ćemo poduzeti potrebno kako bismo poboljšali okvirne uvjete za našu industriju. Vijeće je već prepoznalo vitalno, e, vitalnu potrebu za industrijom koja je okosnica našeg e, programa rada. Kao što ste primijetili u rezoluciji još iz 2014. postoje više aspekata koje valja uzeti u obzir i ja ću se sada njima pozabaviti. Kao poput Europskog parlamenta i vijeće je zatražilo aktivnu industrijsku politiku. Tu treba obuhvaćati sektorske inicijative kojima bi se bavila komisija u svjetlu tržišne utakmice kada je zato potrebno izraditi dodatne preporuke. Kako bismo se osigurali u aktivnu industrijsku politiku, potrebno je proširiti horizontalno potrebne politike, mislimo na infrastrukturu i na digitalnu infrastrukturu. One se također moraju dugoročno razvijati. Tržište rada treba omogućiti rast uz istovremeno očuvanje socijalnih prava radnika. U sektoru financija postignuli smo napredak kroz e, strateški, kroz fond za strateške investicije. Međutim, još uvijek postoji potreba da se uklone prepreke te da se promovira rast. Dakle, moramo omogućiti učinkoviti sustav pozajmica koji će omogućiti transformacije, prije svega u manufakturi s njima povezanim e, djelatnostima. Lokalni regionalni dionici odgovorni su za dvije trećine javnih investicija u Europskoj uniji. Povezanost sa industrijom je tu relevantna. Regije igraju izuzetnu ulogu u industrijskoj modernizaciji. To se između ostalog može učiniti kombinacijom industrijskih i regionalnih politika. Kao što su nedavni događaj pokazali, Postoji potreba za učinkovitim socijalnim dijalogom koji će uključiti e, socijalne partnere i vlade. Sve veće priznanje e, potrebi uključivanja socijalnih partnera u dijalog. Mi pozdravljamo korake koje je poduzela komisija da bi uključila socijalne partnere koji mogu utjecati na socijalnu situaciju. Međutim, dijalog treba uzeti u obzir i financijske aspekte. Zbog toga je Europska unija razvila instrumente da se, e, da se pomogne zapošljavanje radnika, također radi se na odgovarajućim strukturama kao što su Fond za prilagodbu globalizaciji. Njegova namjena je da se pomogne integracija viška radnika, ako što je posljedica velikih ekonomskih pomaka. Međutim, to je instrument kojim tek možemo upravljati ovim teškim situacijama jednom kad do njih dođe. Zato su potrebni zajednički napori, Potrebna je prilagodba trenutnog gospodarskog konteksta, konteksta kojim ćemo poboljšati našu kompetitivnost. Dame i gospodo, Izvrsna znanost, istraživanje i inovacija su ključne važnosti za europsku ekonomiju. I u ovom kontekstu predsjedništvo u suradnji sa komisijom želi pozvati predstavnike europskih i međunarodnih znanstvenih zajednica i poslovnog sektora na veliku međunarodnu konferenciju o reindustrializaciji Europske unije. Pa događaj će se dogoditi u Bratislavi od 26. do 28. listopada i fokusirat će se na nanotehnologije, napredne materijale, manufakturu te proizvodne tehnologije kao i biotehnologiju. Još jedan ključni element je digitalizacija industrije koji utječe na sve sektore Međutim, još uvijek nedostaje dosljednog razvoja diljem Europe. Europska unija, zemlje članice, regije i industrije sve imaju svoju ulogu u razvoju digitalizacije poslovnih procesa i u razvoju industrijske dimenzije digitalne agende. Zbog toga vijeće pozdravlja nedavnu komunikaciju komisije digitaliziranje europske industrije. I konačno, kao što je komisija pokazala u svojoj agendi za nove vještine, investicija u obrazovanje i usavršavanje te usklađivanje vještina sa potrebama tržišta rada mogu, mogu pomoći zapošljavanju, rastu i konkurentnosti. Dakle, ovo su sve različiti aspekte koje je potrebno uzeti u obzir ako želimo reindustrializirati Europu. Reindustrializacija će biti tema razgovora e, vijeća 29. E, rujna. I još jednom vas želim pozvati na konferenciju koju, organiziramo koju organiziram u Bratislavi. Bratislavi. Još jednom bih vas sve htio pozvati na istu i još jednom se ispričavam, ali moram vas napustiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa mi smo dodali ovu točku na dnevni red jasna nam je situacija da je riječ dajemo povjerenici Tisen da čujemo stajalište komisije. Hvala lijepo. Nedavna najava Caterpillara i Alstoma o namjeri zatvaranja industrijskih pogona u Europi je težak udarac za ljude koje su, koji su tamo zaposleni i za tamošnje regije. Zahvaljujem Europskom parlamentu što je odlučio organizirati ovu raspravu i što je to doveo u vezu sa budućnošću europske industrije i potrebe tržišne utakmice u istoj. U ovakvim slučajevima prioritet komisije je podržati one koji su izravno pogođeni Apsolutno je potrebno izraditi perspektive za radnike, također za njihove obitelji te za lokalno gospodarstvo. Europa ne smije stajati po strani, moramo zajednički raditi na svim političkim razinama kako bismo pomogli radnicima koji su izgubili svoja radna mjesta i kako bismo pomogli regijama da nadiđu ovaj težak gospodarski i društveni udarac. Prije svega, tvrtke koje rade u Europi imaju zakonsku i moralnu obavezu da stave u centar restrukturiranja socijalni dijalog. Informacije, konzultacije radnika su u središtu europskog socijalnog modela. Jasno je da ni jedna tvrtka ne može izbjeći odgovornost prema svojim radnicima. Drugo, ukoliko je zatvaranje biznisa povezano sa događajima na globalnoj razini, onda imamo solidarnost koja proizlazi iz Fonda za prilagodbu globalizaciji koji može omogućiti novčanu potporu e, radnicima i regijama. 3 milijuna eura su već tako e, izdana radnicima Caterpillara i nekim drugim tvrtkama u toj regiji. S obzirom na kontekst dodatna potpora iz ovog fonda se može staviti na raspolaganje nakon zahtjeva zemlje članice. Financijska sredstva iz ovog fonda se mogu iskoristiti za profesionalno usavršavanje radnika i osim toga tu je Europski regionalni fond i Europski socijalni fond koji se također mogu upotrijebiti i mogu se iskoristiti od strane regija i ovih radnika. Kako bismo odgovorili na ovu situaciju u Goslenu, mi smo osmislili akcijsku skupinu koja će e, djelovati između Europske komisije i belgijskih vlasti, odgovoriti na sva pitanja koja budu proizašla iz ovog procesa, dakle vezano uz pravni okvir ili uz upotrebu europskih fondova. Uvaženi zastupnici, u ove mjere se koriste kratkoročno i Komisija je od početka slala signale o potrebi da se poboljša kompetitivnost naše industrijske ekonomije u dugoročnoj perspektivi i to putem investicijskog plana za Europu. U srpnju ove godine 20,4 milijarde eura su već investirane u projekte za infrastrukturu te one vezane uz poslovanje malih i srednjih tvrtki. Ovaj iznos će stvoriti 115, 115 milijardi eura investicija. To je jutros najavio je predsjednik Juncker u svom obraćanju o stanju Unije. Mi ćemo, mi ćemo ovdje udvostručiti trajanje fonda i udvostručit ćemo raspoloživi iznos i to bi nas trebalo dovesti do iznosa od 500 milijardi eura investicija do 2020. Investicijski plan također želi ukloniti prepreke investicijama, želi biti jednostavniji, želi predvidljiviju regulaciju u Europskoj uniji. Industrijska dimenzija također ovdje inkorporirana, kao i u sve velike komisijine politike, politika vezana uz jedinstveno tržište, digitalno jedinstveno tržište, energetska unija, unija tržišnog kapitala, te istraživanje i razvoj, E, agenda o boljem zakonodavstvu te brojne druge strategije. U globalnoj ekonomiji koja se brzo mijenja, vještine su upravo ono što će odrediti našu konkurentnost i našu, i našu snagu da predvodimo u području inovacija. To će nam omogućiti da izađemo iz začaranog kruga. Naša agenda je agenda za sve, za stare, za mlade, za obrazovane, za one koji su u tranziciji između radnih mjesta i tako dalje. Uvaženi zastupnici, naša industrija je jaka, međutim svjetska konkurencija je također jaka i moramo pojačati svoje napore na svim razinama kako bismo se osigurali da Europa ostane konkurentna, da ostane privlačna proizvodnja. Hvala lijepa. Hvala lijepo povjerenice. Sada započinjemo sa raspravom. S nama su predstavnici političkih klubova. Započinjemo sa zastupnicom Grostet. Izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice i zahvaljujem e, povjerenici. Evo, nažalost, e, potrebno je napraviti i više od ovog što ste rekli. Mi se sada nalazimo u velikoj, dubokoj krizi za konkurentnost evropske industrije. Zatvaranje ta dva mjesta, s jedne strane Caterpillara i Alstoma, su su zapravo simptom te velike, to velikog pritiska kojim će, trenutno postoji u Europi. Dakle, dolazi do zatvaranja tih industrijskih postrojenja i to je e, ono što nas treba pozvati na uzbunu i što izaziva veliku e, brigu, ali i mržnju. Istina je da se građani suočavaju sa vrlo teškom situacijom u tim mjestima i lokalne vlasti su te koje pokušavaju u zadnji čas naći neki plan za spašavanje, za izlaz iz te situacije. Ali problem je nedostatak konkurentnosti naših tvrtka i također volje nekih država članica da stvore prikladno područje E, zapravo tvrtke su te kojima je nužno provesti restrukturiranje, ali da bi se mogli razviti moraju e, raditi u jednom e, pogodnom kako poreznom tako i socijalnom okruženju koje nije ispunjeno blokadama. Ovdje kada govorimo o Alstomu, meni je posebno žao zbog njih i meni je jako žalosno da je zapravo vlada ta koja je predložila da je E, da zapravo da zapravo e, sve te naloge za buduće poslove nalažu e, drugim državama, a ne vlastitoj tvrdi koja se nalazi u njihovoj državi. To je ono što nama nedostaje ovdje u Europi. Kada govorimo o industrijskim politikama, pitanje je tko ovdje zapravo predlaže prave strategije za dugoročni razvoj europske industrije. Ono što nama ovdje nedostaje, nažalost to je tako, je upravo e, shvaćanje po pitanju onoga tko najviše pati, a to su radnici. Radnici su ti koji se moraju suočavati sa e, socijalnim dumpingom, sa e, svim odlukama vlade i uvijek je zatvaranje takvih postrojenja vrlo teško za sve radnike, za njihove obitelji i zato je potrebno da sve ove, vaša, ove vaše riječi budu popraćene i dijelima koje će braniti socijalna prava naših radnika. Dakle, Naša europska industrija treba stabilnost, treba e, fiskalnu stabilnost, zakonodavnu stabilnost i također treba se osjećati ohrabrenom e, kroz strategije koje će imati dugoročni učinak. Hvala. A sada kolegica Arena, izvolite, jedna minuta. Zahvaljujem e, predsjedateljice. Najavljeno zatvaranje Caterpillara i Alstoma je e, nešto što je zapravo katapultirano tisuće radnika u očaj, ali Caterpillar nije jedini. Svaki tjedan e, Europski fond za prilagodbu globalizaciji dobiva nove zahtjeve. Tu su Nokia, Microsoft, to je tisuću i tisuću otpuštanja, tu je i Ericsson. Dakle, popis je dugačak, ali ono e, što je neprihvatljivo je to ne da neka tvrtka zatvori svoja vrata, nego kako to napravi i zašto to napravi. Kada govorimo o Caterpillaru, to je grupacija koja organizira e, svoja postrojenja upravo tamo gdje plaća manje. Dakle, oni se nalaze u Švicarskoj kako bi manje plaćali poreze u Europi. Također, Caterpillar je taj koji e, odabire e, zapravo mjesta gdje će imati veću dobit, a manje, manje, oporezivanja, a ne tamo gdje će zaista osigurati nekakvu mogućnost za perspektivu. Ono što je problem, a to je da E, moramo riješiti taj problem koji se često ponavlja u mnogim multinacionalnim kompanijama. Caterpillar je izravni učinak ove europske politike zato što je sve manje javnih ulaganja, sve manje e, javnih e, poslova i kada se govori o zelenim ulaganjima, da njih se spominje u okviru stvaranja novih radnih mjesta i moramo ići u tom smjeru. Ali što možemo napraviti? Moramo se brinuti za otpuštene radnike i za sve te regije od, iz kojih postrojenja odlaze. Drugo, ono što moramo napraviti napraviti, a to je da moramo pokrenuti dakle e, e, nove javne investicije. Treće, moramo stvarati novo bogatstvo, novu mogućnost bogatstva, povećati potražnju. Moramo se boriti protiv pada našeg gospodarstva i ne smijemo davati apsolutna prava vanjskim ulagačima. I zato mi jesmo e, za to da se prihvate novi prijedlozi za nova strana ulaganja, ali moramo to na neki način regulirati. Dakle, također moramo provoditi i studije učinka. E, osim toga, moramo provoditi i evaluacije o svim pozitivnim i negativnim ishodima. Naravno, postoje pozitivni, ali postoje i negativni ishodi i njih ne smijemo zanemarivati. Ako to zanemarujemo, onda znači da se nećemo pripremati za e, novu situaciju po pitanju restrukturiranja naših tvrtki. Moramo biti iskreni i moramo se za sva ta pitanja. Hvala vam. Hvala, a sada dajem riječ e, kolegici Stevens. Imate jednu minutu i pol. Zahvaljujem vam. Poštovani kolege, kada se nešto dogodi kao što je ovaj slučaj u Caterpillaru, prva misao je upućena onim osobama koje su izravno pogođene. Moja stranka eh, NRA je zapravo bliska svim tim radnicima koji su izgubili eh, svoje poslove i naravno za njih je ovo otpuštanje vrlo ozbiljna stvar. Oni su jako zabrinuti zbog samog postupka globalizacije i ono što je nama potrebno, a tati dobar politički odgovor. Ovo su ključni trenuci i kada ne smijemo popuštati svim protekcionističkim politikama. E, međunarodna konkurencija je ta koja e, dovodi do e, više gubitaka radnih mjesta, a ne manje. I upravo zato moramo pokušati naći sustav koji će moći nagrađivati i osiguravati sigurnost kako radnih mjesta, tako i kapitala. Moramo zadržati naše radna mjesta unutar Europske unije i mi smo ti koji ne smijemo isključivati nikoga sa tržišta rada. Također moramo moći plaćati sve one koji odlazi u mirovinu te poboljšavati prava radnika e, e, ovdje u Europi. Ono što mi očekujemo, a to je da Europski fond za prilagodbu globalizaciji bude taj koji će davati potporu u slučaju kolektivnih otpuštanja. No sigurno e, dati rješenje, odnosno dati zapravo izdati račun jednom poreznom obvezniku nije rješenje. Mi na taj način nećemo razriješiti problem nezaposlenosti, nego se moramo okrenuti strukturnim reformama koje će do dovesti do stvaranja novih radnih mjesta i do stvaranja novih tvrtki. U našoj novoj obitelji, znači na našoj zemlji e, e, Belgiji postoje tvrtke koje također daju dobar primjer takve politike. Imamo za vas e, plavu karticu od zastupnice Tarabela, od zastupnika Tarabela, prihvaćate li pitanje? J'ai entendu dire, madame Stevens, NVA Dakle, kada govorimo o solidarnosti sa radnicima, e, mene sada zanima e, ima li što bolje od e, činjenice kada je Ford zapravo bio taj koji se restrukturirao i kada je velik broj radnika bio otpušten. Što se napravilo u tom slučaju? Dakle, Može li možda taj način biti nekakva vrsta olakšanja za ovu kataklizmu koja nas sada očekuje? Ili se možda vi e, zapravo protivite takvim mjerama? Izvolite. Beste kolega, danke. Dragi e, kolege i dragi kolega, hvala i vama na vašem pitanju. E, kada govorimo o tim slučajevima, onda, ste, onda samo ponavljam ono što sam već rekla. Dakle, Ovdje govorimo također i o uklanjanju starih radnika sa radnih mjesta. Mi smo u svakom slučaju protivni e, svim tim prijevremenim mirovinama jer to nije rješenje. Mi smo za ulaganje u bolje obrazovanje kako bi to moglo dovesti do e, e, rješenja drugačije prirode kada je riječ o tim prijevremenim mirovinama jer to neće ničemu dovesti. Hvala. Madame madame la Dragi kolege, Evo, drugog, eh, rujna Caterpillar je najavio zatvaranje svog postrojenja u Goslisu. Dakle, e, radnici su bili šokirani, također i svi političari. Više od 2000 radnih mjesta bit će izgubljeno i e, naravno da kada govorimo o neizravnim radnim mjestima, e, taj broj će se udvostručiti. Dakle, te, ta zatvaranja su iznimno bolna i nanese veliku štetu. Ali to je nešto što je zapravo proizvod kapitalizma. To je nešto što vlada u mojoj državi nije mogla predvidjeti. A američka uprava je e, i neosjetljiva e, na takva pitanja i također se nisu osvrnuli niti na pozive belgijske vlade. Kada govorimo o e, takvom zatvaranju Caterpillara, on pogađa čitavu regiju u kojem već postoji visoka stopa nezaposlenosti i također postoji premala stopa novih ulaganja. Osim toga, postoji ograničenje u proračunu koja e, trenutno će još više patiti i koja zapravo e, se onda mora obraćati za pomoć e, Briselu. Kada govorimo o samom postupku, teško je dobiti opravdanje po pitanju te odluke zatvaranja postrojenja koje je navodno dobro funkcioniralo i to po pitanju tvrtke koja i dalje ostvaruje dobit. Ali ako se ta odluka potvrdi, mi ćemo napraviti sve što je moguće da naši radnici budu zbrinuti e, na način da dobiju nova radna mjesta. Također, e, mi smo se susreli sa političarima, sa sindikatima i oni su najavili osnivanje radne skupine u okviru komisije e, koja ima volju iskoristiti sve moguće instrumente koje ima na raspolaganju kako bi e, te radnike preusmjerili na nova radna mjesta. Činjenica je da te mjere nisu dovoljne, iako, će, iako se jamči da će ih se poduzeti. Također, kada se govorilo o stanju Unije jutros, onda se govorilo i o socijalnoj Europi koja će štititi prava naših građana, pa tako i radnika Mislite li da će radnici iz Caterpillara koji će izgubiti mjesta dalje vjerovati da će ih Europa štititi? Ne, to vjerojatno nije moguće. Kada govorimo o globalizaciji, da to je svijet koji je e, zapravo postaje e, više polarni svijet i gdje ima i pozitivnih i negativnih učinaka. Ali ono što moramo napraviti, a to je vidjeti kako na europskoj razini možemo stvoriti nove instrumente, kao što recimo Europski fond za strateška ulaganja, koji će biti usmjeren prvenstveno na industriju, koji će stvoriti čvrstu industrijsku bazu u Europu. I također e, moramo uspostaviti e, kodeks postupanja za sve one tvrtke koje žele ulagati u Europu i e, koje se tiču ne samo otvaranja, nego i zatvaranja određenih postrojenja. Evo, to je veliko područje rada u budućnosti za Junckerovu komisiju i moramo staviti naglasak upravo na zaštitu socijalnih prava. Zahvaljujem, a sada kolega Hendel imate dvije minute, jednu minutu. Poštovani kolege, gospođo povjerenice, gospođo predsjednice. Da, vrlo su snažni ti ciljevi restrukturiranja Europe, ali mi sada živimo u jednom potpuno drugačijem vremenu. Znači, nije samo da je pilar taj koji će uništiti određeni broj radnih mjesta i to već u regijama koje su pogođene e, visokom stopom nezaposlenosti. Dakle, to se tiče tvrtki koje zasigurno ne pate od nedostatka konkurentnosti. Ne, u drugim tvrtkama se gube, u drugačijim tvrtkama se gube radna mjesta. Ali bitno je pogledati prvenstveno tu industrijsku politiku koja je trenutno prisutna u e, e, tom sektoru. Dakle, ovdje govorim o e, sektoru prometa i o građevinskom sektoru. Ovo svakako nije dobar znak za osiguranje nekakve bolje budućnosti u tim sektorima. Ono što vidimo sada, a to su negativne posljedice tog velikog gubitka radnih mjesta, zato što će se predati zahtjevi za korištenje sredstava iz fondova. I činjenica je da će to pomoći samo jednom dijelu, ali neće biti dovoljno. Danas postoje određene tvrtke koje imaju, ostvaruju e, određenu dobit, ali one moraju biti uključene i u e, sva događanja aktualno na tržištu. Zahvaljujem kolega Lamberts. Caterpillar je između 2009. i 2015. godine 50% e, povećao isplatu svojih e, dividendi i također e, po pitanju novih ugovora. E, kada govorimo znači o financijskim sredstvima Caterpillara, činjenica je da je kod njih došlo do optimizacije dobiti u vrlo kratkom vremenu. I zato je to način na koji multinacionalne kompanije trebaju funkcionirati. Caterpillar e, nije znači samo e, nekakav primjer, izolirani primjer, ne. Činjenica je da je kod njih proizvodnja opala i to za nekakvih 15% u zadnjih nekoliko godina ali e, sada je suludo zapravo na obsesivan način pokušavati spriječiti takve događaje. Ono što se događa, a to je da ovaj Europski fond po globalizaciji se sve češće mora aktivirati zbog sve većeg broja slučajeva e, u europskoj industriji. Kada govorimo o Caterpillaru, da istina je da će njegovo zatvaranje uzrokovati, nanijeti veliku štetu upravo cijeloj toj regiji, ali to nije jedini primjer. Mi moramo napraviti nešto puno više kako bi zapravo preusmjerili cijelu našu industriju na drugačije smjerove, odnosno kako bismo povećali svoju konkurentnost i postali lideri, a ne da stalno slijedimo druge. Bez obzira na e, svu tu emotivnu reakciju koju je izazvalo potencijalno stvaranje Caterpillara, mi smo ti koji moramo napokon na neki način okončati e, te ozbiljne restrukturacije e, tako da udarimo temeljne ozbiljne industrijske politike, reindustrializacije u Europi mi moramo uspostaviti pravila e, zajedno u skladu sa financijskim institucijama koje će regulirati ne samo pravezno oporezivanje nego također i pravila vezana uz otvaranje te zatvaranje određenih tvrtki. Kada govorimo o sporazumima e, također moramo i definirati sva pravila vezana uz isplate dividendi dioničarima. Kao treće, Industrija ne smije biti, znači industrija mora biti u e, službi znači tog cijelog perioda, e, prilaznog perioda i obratno. Moramo slijediti kako ambicije, tako i tradiciju Europe, moramo e, se brinuti i za znači, korištenje obnovljivih energetskih resursa. A Juncker je taj koji umjesto da ga svi satiremo našim pritiscima, on bi se trebao usmjeriti na stvaranje vrlo snažne zelene industrijske baze to je nešto što nam može pomoći da poboljšamo našu konkurentnost i da se stabilizirava cijela situacija. Mi ne možemo zapravo dovesti u pitanje e, čitavu organizaciju rada i preraspodjelu dobiti. Ne, moramo to regulirati kroz one instrumente koje možemo ako ne želimo milijune osoba ostaviti na ulici. E, kolega Schaffhauser ima e, jedno pitanje. Jeste li spremni odgovoriti na to pitanje? Izvolite. Ja sam vas velikim zanimanjem eh, slušao, gospodine Lamberts, i prije eh, nego što sam htio biti zastupnik, ja i predsjednici javnih banaka smo bili ti koji smo zatražili planove e, za ponovna ulaganja u održivi razvoj i zelenu ekonomiju. Zašto se ponovno ne vratimo toj ideji? I zar ne bismo možda trebali osigurati neki protekcionizam na europskoj razini, kao što recimo u slučaju e, otvaranja tvrtki? Dakle, Čovjek ne može reći sve što misli u dvije i pol minute, ali činjenica je da masivno financiranje ekonomije od strane Europske središnje banke se ne može smatrati takozvanim E, e poreznim olakšicama i već dugo vremena ono što mi želimo napraviti, a to je da naša ulaganja budu e, drugačije usmjerena i da, budu da su usmjerena na zeleno gospodarstvo. Dakle, zašto to do sada nismo uspjeli? Zašto što imamo uvijek problema sa znači, injektiranjem e, likvidnosti u naše tržište? Ono što moramo napraviti, a to je olakšati likvidnost i e, uspjeti postići tu ekološku tranziciju našeg gospodarstva. Ja se nadam da ćemo jednom uspjeti skupiti potrebnu većinu kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini da uspijemo zajedno sve to izvršiti. Kolega Bey, izvolite. Kada govorimo o situaciji znači sa Alstomom, nadamo se da će to bolje završiti nego oni slučajevi sa čeličanama u e, Francuskoj. Dakle, problem je u tome što na taj način se ugrožavaju i naši mirovinski fondovi. Dakle, E, činjenica je da, da je iz sedamdeset 1971. izašao prvi prototip e, vlaka brze, velike brzine i to je tvrtka koja je zapošljavala više nekoliko tisuća radnika. Danas je to tercijarni sektor, dolaz, dolazilo je do nekoliko restrukturiranja i 33 e, tisuće radnih mjesta je uništeno u proteklih nekoliko godina u francuskoj industriji. Europska unija je ta koja nama onemogućuje da refinanciramo tu ekonomiju s obzirom na ovu gospodarsku krizu kroz koju smo prošli. Također, ono što moramo naglasiti je da se traži odvajanje znači e, glavnih željezničkih i sekundarnih želje, primarnih i sekundarnih željezničkih aktivnosti. Najavljivanje zatvaranja e, te tvrtke Alstoma u Belforu je nešto što je zapravo e, i tekako štetno za e, ovu regiju. A ono što se nije uspjelo napraviti, a to je da se nisu uspjeli ostvariti projekti za inovacije i za osiguranje veće konkurentnosti takvih tvrtki. Upravo zato ono što moramo napraviti je e, povećati našu nacionalnu proizvodnju i našu nacionalnu potražnju. Također ne smijemo se toliko brinuti za naše političke utrke, nego možda više za zaštitu upravo ovakvih e, projekata. Nas e, ne bi trebale zanimati znači fotosešeni u novinama ministara gospodarstava koji nisu uspjeli ostvariti ono što su obećali, zato što tijekom njihovih mandata došlo do novih ne znam koliko tisuća otpuštanja. Nama trebaju stratezi koji će se usmjeriti na dugoročne politike jer to je ono što nam trebaju i trebaju nam sredstva kojima ćemo to moći postići. Dobro, a sada je sljedeća govornica, e, gospodin Rolin, izvolite. Zahvaljujem. Znači, 2013. E, godine je već prvi put došlo do restrukturiranja Caterpillara i činjenica je da su ti radnici ostali e, bez, znači mnogi od njih su ostali bez radnih mjesta, nekima su se smanjile i plaće. Sada zatvaranje posrednje u lisu i zatvaranje 2000 radnih mjesta je nešto što će biti završni udarac. Na taj način će e, ugroziti se situacija u čitavoj regiji i također e, zemlja je ta i vlada je ta koja mora dati politički odgovor. Kada govorimo o Europi, to nije ni prvo ni zadnje zatvaranje neke tvrtke, ali uprilično može poslužiti kao primjer. Ja ću sad iskoristiti sljedeće riječi. Znači, Caterpillar je proizvod nereguliranog kapitalizma i to zatvaranje e, zapravo podsjeća na neke prethodne slučajeve u kojima je bilo nužno aktivirati Europski fond za prilagodbu globalizaciji e, i to za potporu velikog broja radnika. Ovdje govorimo ne samo o izravnim zaposlenjima, ne nego i o neizravnim radnim mjestima. Ono što želimo zatražiti od komisije, a to je da e, provedu sve mjere u dijela i želimo zahvaliti što e, će se potruditi povećati taj fond, sredstva u fondu za prilagodbu globalizaciji. Također moramo se usmjeriti na one projekte koji imaju političku budućnost i također e, koji će se usmjeriti na obnovljive izvore energije i na veću učinkovitost. Moramo braniti našu industriju, ali to će biti jako teško budući da je Kina ta koja proizvodi po cijenama koje su ispod E, svih minimalnih granica ispod naših cijena i mi u tom slučaju ne možemo konkurirati. Dakle, to su e, nova pravila na svjetskoj sceni. Caterpillar kada govorimo o zaštiti e, okoliša, on poštuje ta pravila, a to je ono što se u Kini nimalo ne radi. I zapravo Sada ono što moramo napraviti, a to je također i procijeniti ovaj pakt i učinke pakta za stabilnost. Mi moramo braniti naša radna mjesta, ali istovremeno moramo i graditi konstruktivu industrijskog i gospodarskog razvoja. Hvala, sada je na redu gospođa Evolda Dalun. Hvala. Drago mi je da naš dom reagira na novonastalu situaciju sa Caterpillarom i Alstomu. Alstomom i u ovoj raspravi, međutim moramo se pobrinuti da se ovdje ne radi samo o belgijskom i francuskom pitanju. To je pitanje od europske važnosti, važnosti za europsku industriju. Prije dva mjeseca usvojili smo u ovom domu rezoluciju i urgirali komisiju da i dalje pruži podršku e, europskoj željezničkoj industriji da se iskoristi u potpunosti potencijal e, dostupnih javnih financijskih sredstava. Sada smo usvojili i četvrti željeznički paket i na taj način želim da se potaknula i željeznička industrija uključujući Alstom. Dakle, u ovom domu i gra, trebaju se saslušati građane, industriju, ali i poduzeća. Pred nama je veliki izazov, moramo zaštititi svoju industriju koja je suočena sa sve većom i snažnijom međunarodnom e, konkurentnošću. To ponekad nije pravedno. Dakle, moramo osigurati jednake uvjete za sve, jer određena strana poduzeća uživaju ogromne državne potpore, a tu je također i e, neuspjeh, neuspjeh proračuna i javnih politika koje podupiru našu industriju kada o tome raspravljamo, radi se zapravo u osnovi o obiteljima, o muškarcima, ženama, koji su zaposleni u tim poduzećima i moramo vidjeti kako poduzeća mogu biti odgovorna i zapravo uzeti u obzir ljudski faktor, a ne samo ostvarivati veći i veći profit. E, gospodin Nikolson, jedna minuta. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Pred dva tjedna Caterpillar je najavio da će više od 200 radnih mjesta u Irskoj biti izgubljeno u njihovom pogonu u Monkstown plant u Newtown Abbey. To je jedan u nizu gubitaka radnih e, mjesta u proteklih godina. Prošle godine smo imali Caterpillar, e, sad imamo Michelin, Alstom i tako dalje. Da se, dakle, to su veliki gubici radnih mjesta. 2014. je najavljeno da će isto tako doći do velikog gubitka radnih mjesta. Po situaciji u Sjevernoj Irskoj znam da su to motivirani i vješti radnici, kvalificirani i radna mjesta koja nestaju e, direktno i indirektno su dobra za lokalno gospodarstvo. Sva, ta gubitak radnih mjesta ima utjecaj na lokalno gospodarstvo. Kao što smo čuli, imamo nekoliko sličnih priča u drugim dijelovima Europe. Na europskoj razini trebamo utvrditi i suočiti se s izazovima u ovom sektoru i e, imati bolji odgovor u budućnosti kako bismo mogli iskoristiti buduće prilike. Zato ja i moja stranka i poslovna zajednica pozivamo novu strategiju za Sjevernu Irsku, međutim nemamo dobru suradnju na lokalnoj razini. Čini se da nas ne slušaju. Hvala. Uh, Mr. Nicholson, there is a blue card for you. Gospodin Nicholson, imamo plavu kartu za vas. Od Fonzu, gospodina Fonzulike. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Slušao sam eh, našeg kolegu gospodina Nikolsana već i prije, on je govorio o ovoj temi i pitao bih ga kako je moguće ostvariti reindustrializaciju kada se bavimo sa toliko sporazuma o slobodnoj trgovini koji nude brodne prednosti drugim državama iz cijelog svijeta. I na kraju krajeva čak i jeftinije proizvoditi u tim drugim zemljama, a ne unutar Europske unije. Želim zahvaliti kolegi na njegovom pitanju. To je doista zanimljivo pitanje i razumijem da u ovom trenutku se komisija priprema direktan odgovor i gleda sve pregovore koji, koji su u tijeku i sve sporazume o slobodnoj trgovini. O slobodnoj trgovini ja sam pitao komisiju koliko sporazuma se može provesti a da se ne uništi u europskom kontekstu ono što proizvodimo. Što prije to uvidimo, što prije uvidimo TTIP, CITU i sve druge sporazume u industriji, imamo jako puno sporazuma o trgovini i to je zabrinjavajuće. Trebamo znati kakav će oni imati učinak, koliko će još Europa moći apsorbirati e, tih posljedica takvih sporazuma. Hvala. Gospođa Desarnez, dvije minute. Hvala lijepa. Naravno, kao i kolege koji su se prije mene mjene javili za riječ, želim reći da ova dva poduzeća moraju pronaći prave mjere, pogotovo kada je riječ o Alstomu, kako bi moramo također pogledati o čemu je riječ. Ova dva poduzeća imaju svoje odgovornosti i to su zajedničke odgovornosti. Francuska također ima veliku odgovornost. Više od deset godina su nam neprestano obećavali, međutim to je bilo nekonzistentno i bio je nedostatak vizije. Dakle, postoji nacionalna odgovornost i Europa je djelomično odgovorna. Već cijeli niz godina postoji jedan ozbiljan nedostatak gospodarskog i industrijskog vodstva. Nema prave političke vizije. To se mora promijeniti. Vrijeme je za djelovanje. Moramo dati jasne signale i moramo pokazati da Europa na posljedku i napokon želi imati gospodarsku i industrijsku politiku. Može, moramo djelovati, a ne samo reagirati na probleme koji nastaju. Mislim da nam je potreban jasan simbol. Svi šefovi država i vlada bi trebali e, napokon potaknuti djelovanje u ime ECB-a. Dakle, ne, ne radi se samo o rastu već i o punom zapošljavanju. Mislim da bi to bilo izuzetno pozitivno. Mi u komisiji također trebamo promisliti o pravilima tržišnog natjecanja. Danas je tržišno natjecanje globalno, ali nama trebaju europski e, vođe i komisija to ne bi trebala sprečavati kao u prošlosti. I treće, potreban nam je pravi plan ulaganja puno snažniji, puno jači od onog koji sada imamo i on se mora fokusirati na sve buduće sektore i kao što je Gerard rekao, zašto ne imati fond za ulaganja u industrijskom sektoru? I e, trebamo braniti svoje komercijalne interese. Nismo ništa gluplji od Amerikanaca, a njihov kongres brani njihove interese. Tako i naše institucije trebaju braniti europski gospodarski interes. Pogotovo trebaju odbiti status tržišnog gospodarstva za Kinu. Hvala. Hvala vama. Sljedeći govornik je gospodin Le jedna minuta. Mislim da ne bismo trebali voditi ovu raspravu i fokusirati se samo i isključivo na socijalno ublažavanje posljedica. Moramo razmisliti i o industrijskoj politici i postaviti pravo pitanje. Kako prihvatiti činjenicu da Caterpillar sada otpušta ljude, a njegovi dioničari će dobiti 1,4 milijarde eura? kako onda reći da, ta, da to poduzeće nema budućnost ili da Alstom nema budućnost kada još puno teretnih eh, vlakova i modernizirane opreme se proizvodi potrebno je tržištu? Imamo financijskih sredstava iz Junkerovog plana, imamo 80 eh, milijardi eura iz ostalih fondova, dakle Financijska sredstva trebala bi biti dostupna za stvaranje radnih mjesta, za ulaganja. I isto tako trebali bismo imati politiku unutar Europe kako se poduzeća ne bi okretala jedna protiv drugih. Moramo zaštititi radna mjesta kao što to čine druge države kao SAD i isto tako trebamo dati glas radnicima kad je reč o upravljanju njihovim poduzećima. Gospodin Žado je sljedeći govornik. Hvala vam gospođo predsjednice. Povjerenice, e, nevjerojatno je da se redovito sastajemo u ovom domu i raspravljamo o industrijskim pitanjima. Svaki put dođemo do istih zaključaka. Mjere štednje u potpunosti su e, potpunosti podrivaju e, i sposobnost države da stvori radna mjesta, infrastrukturu koja je potrebna za naše društvo i gospodarstvo. Svaki put, kada, svaki put vodimo istu raspravu o tome kako nemamo dovoljno, dovoljnu industrijsku politiku i to dovodi do ovih problema ali ta politika nam je potrebna. I međutim, te potrebne su nam i nacionalne politike, koje međutim nisu uspješne, kao što vidite u Francuskoj, što se događa sa Alstomom. Tu imamo licemjerje. Mislim da Alstom namjerno stvara skandale kako bi osigurao državne potpore i državnu intervenciju. Država svaki put reagira. 2007. tijekom konferencije e, za okoliš u Francuskoj Čuli smo obećanje da će teretni prijevoz u Francuskoj sa 14% na 25% porasti, međutim došlo je zapravo do smanjenja i Također tu je bio zeleni porez, tu se mogu skupiti milijardu eura godišnje i taj novac se mogao usmjeriti u zelenu infrastrukturu. To se nije dogodilo. Dakle, nama je potrebna europska industrijska politika i veća ulaganja u održive gradove, u tramvaje, u tereti željeznički prijevoz koji će biti ekološki prihvatljiv i profitabilan. I isto tako države moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Nije više prihvatljivo da ceste e, da cestovni prijevoz preuzima e, ima da je dominantan jer kvaliteta zraka je problem u našim gradovima. Hvala gospodin Mono. Gospođo povjerenice, Gospodine Žado, e, iznenađen sam što se žalite zbog mjera štednje, ali želite zadržati euro kao jedinstvenu valutu. To je kontradiktorno. Alstom pokazuje koliko, je liberalni model šteda, štetan u Europi. Zatvaranje pogona u Belfortu dodaje samo industrijskim problemima u posljednjih 25 godina. Tu je bilo niz događaja. Europski političari su obećavali velike stvari za budućnost, ali radnici vide rezultat. Zbog vaših pravila naše strateška poduzeća kupuju strane privatna poduzeća i u Europskoj uniji čini se da dolazi do rasprodaje svega i svačega. I isto tako to su zločini protiv građana i vaš jedini cilj, vaš jedini cilj globalizacije jest služiti tuđim interesima, ne interesima nacija. Samo dugoročna vizija kakvu ima Fond Nacional u Francuskoj je put prema reindustrializaciji. Hvala gospođo Sander. Dvije minute. Madame la Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, za mene je važno govoriti o slučaju Alstom. 480 radnih mjesta u Belforu u mojoj izbornoj jedinici je ugroženo. Razlozi za to su mnogobrojni, a uključuju i francusku vladu koja je dovela u pitanje ugovor za 30 vlakova s tim poduzećem. Isto tako Francuska nema dovoljnu viziju ona stalno daje nova obećanja i ljudi su svjesni da su to obećanja umjetna i potpune iluzije. Vlada dakle ne poduzima dovoljno Međutim, što se događa je simptomatično za europsku industrijsku strategiju koja ne ispunjava očekivanja niti ciljeve od 20% BDP-a. Prošlog lipnja parlament je usvojio rezoluciju kojom se poziva na veću konkurentnost željezničke industrije. Jesmo li tu nešto postigli? Hoće li komisija početi strukturirani dijalog s tim sektorom? Jer željeznička industrija predstavlja 400 milijuna radnih mjesta u Europi. Međutim, sve češće i češće naša poduzeća suočena su s konkurencijom iz e, iznimno poticajnih e, velikih konkurenata. I ne možemo se jednostavno natjecanje s njima. Komisija bi dakle trebala braniti pristup e, javnoj nabavi u Kini, Japanu i SAD-u i štititi svoje tržišta. Ako je potrebno, dakle, prestanite biti naivni i bolje štitite europsko tržište sa instrumentom reciprociteta za javnu nabavu. Mi ćemo vas po tom pitanju poduprijeti. Gospođo povjerenice, nemojte dopustiti da željeznička industrija propadne. Treba nam ambiciozna industrijska politika. Hvala. Sada je na redu gospodin Baje. Hvala vam gospođo predsjednice i gospođo povjerenice. Kao što znate, više od tisuća radnih mjesta bit će izgubljeno zbog zatvaranja pogona Caterpillar. To je brutalan, skandalozan čin u srcu moje regije, a brojna druga brojne druge europske regije također su pogođene sličnim situacijama. Mi surađujemo s radnicima, pokušavamo spasiti taj pogon i njihovo dostojanstvo i oni su doista dali sve od sebe kako bi očuvali radna mjesta. Ovo zatvaranje je simbol svega onoga što ne funkcionira u Europi. Radnici, radnike se otpušta e, zbog financijskih razloga, zbog e, burzovnih tržišta i moramo se pobrinuti da se tim radnicima pomogne, treba nam industrijska politika koja se temelji na istraživanju i razvoju i još jednom trebamo napustiti, odbaciti mjere štednje i fokusirati se na pravo gospodarstvo kako bismo stvorili kvalitetna radna mjesta. Dok, dakle, EGF i, s, njime, s njime je povezano previše ljudskih tragedija i zatvaranja industrijskih pogona. Moramo intervenirati kada je riječ o Caterpillaru i njihovim podizvođačima. Isto se tako trebamo pobrinuti da, 80, da imamo 80% financiranja iz fondova za solidarnost. Caterpillar je također svoju dobit e, slao u Švicarsku. Dakle, moramo tu imati i poreznu pravdu i industrijsku politiku koja će služiti realnoj ekonomiji i svim ljudima Europe. Hvala vam. Gospođa Anderson, jedna minuta. Ja osuđujem Caterpillar, njihove buldožere i demoliranje u Palestini. Kao zastupnica podupirem radnike u Monkstown pogonu u Newton Ebiu. Tamo je izgubljeno 250 radnih mjesta, a pogoni u Belfastu i Larnu također su u opasnosti uzimaju se u obzir dobit i dividende dioničare. Jedan način da se spase radna mjesta može biti da se proizvodnja raširi na više, radni, na više pogona i da se ograniče dividende. Hoće li onda milijunaši i dioničari dobiti malo manje novca ili će s druge strane industrijska infrastruktura biti uništena, a tisuće obitelji će završiti u siromaštvu. Nažalost, ovo je svijet u kojemu vlada pohlepa, a ne potreba. Bez obz s obzirom na globalizacijski fond za prilagodbu globalizaciju, moja izborna jedinica neće imati mogućnosti da pristupi tom fondu jer britanska vlada ima kontrolu nad njezinim pristupom i stalno nam nijeće pristup, e, to jest pristup e, radnicima u Sjevernoj Irskoj. Hvala, gospodina Rimo. Gospođo predsjednice, tisuća radnika su očevi majke. I zbog e, ostali su na ulici zbog zatvaranja pogona. Ne možemo prema tome ostati ravnodušni. Je li to sve učinjeno na jedan pravedan način? Nije. Upravitelji i dioničari u Caterpillaru bi se trebali sramiti moramo odmah pomoći radnicima koji su otpušteni. U praksi bismo mogli aktivirati EGF, fond za prilagodbu globalizaciji. Međutim, dugoročno trebamo pravednije i učinkovitije okvirne uvjete u Europi kako bismo osigurali radna mjesta i industriju. Trebamo učiniti tri stvari. Prvo, boriti se protiv premještanja poreza. Caterpillar može premjestiti svoju dobit u Švedsku, oprostite u Švicarsku i ne ulaže u Belgiju. Porez bi se trebalo plaćiti ondje gdje se obavlja i rad. To je jednostavno načelo koje treba primijeniti i pružiti mu podršku. Mi podupiremo u tom smislu prijedlog komisije. Drugo je jedno pitanje, je li pametno za javna ulaganja, na primjer u industrijske parkove, da ne budu onako kako, kako mogu biti učinkovita zbog računovodstvenih pravila, jer to ubija ulaganja. Imam jednu zamisao, mogli bismo promijeniti ta pravila kako bi lokalne vlasti i države e, mogle i zaobičajeno pravilo od jedne godine vezano uz ulaganja. Zatim kako da industrija u Europi raste i stvara nove inovativne proizvode. Treba ulagati u istraživanje i razvoj. Trebamo nove silikonske doline u naš u Europi. Jedino ćemo se tako natjecati sa zemljama gdje je rad jeftiniji. Trebamo obrazovanje, osposobljavanje, to je moguće kroz klastere izvrsnosti, sveučilišta i industrije, na primjer u Ahenu. Isto tako imamo izobrazbu za e, dvostruko osposobljavanje. Isto tako trebamo ljudima pružiti nadu. Ne želimo samo riječi, već i djelovanje. Hvala. Hvala gospođo Werner. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, dragi kolege. E, dvije brojke. Ako pogledate 1979. pa od 1970. pa sve do danas. Rad, rad se godinama odvio u Alst, od strane Alstoma i Caterpillara na njihovim lokacijama. Međutim, te lokacije će uskoro postati dijelom povijesti nakon ove katastrofalne vijesti za radnike i njihove obitelji. Međutim, sve je to dio jednog trenda. Između 2008. i 2014 3,5 milijuna radnih mjesta je izgubljeno u proizvodnoj industriji u Europi. Francuska je sama već izgubila više od milijun radnih mjesta u industriji. Poduzeća koja imaju državnu potporu i Kinezi i druga poduzeća često vrše veliki pritisak na željezničku industriju i digitalizacija je prilika za mnoge, ali, ali zbog toga se gube mjesta u proizvodnji ti fenomeni također previ, podižu previše očekivanja od produktivnosti. Poduzeća očajno žele držati korak sa konkurencijom, vrše pritisak na radnike, a industrijska baza se više i više erodira. To nema veze sa e, socijalnim tržišnim gospodarstvom. Francuska vlada se umiješala u slučaju Alstom, međutim Pariz neće moći sam riješiti onaj temeljni problem. Nijedna država članica sama ne može riješiti problem nepravedne konkurencije. Jedino kao Europska unija možemo djelovati, braniti svoje, braniti svoje interese, formirati strategiju i koristiti instrumente onda gdje je to potrebno. Ovo sam sve uputio Europskoj komisiji i državama članicama i mislim da bismo trebali samo prestati sjediti već nešto poduzeti. Hvala gospodin Salini. Hvala lijepa poštovana povjerenice. Negativni učinci odluka Katerpilara i Jamstoma utjecat će i na situaciju u Italiji. Čini se da se dovode u pitanju radna mjesta u blizini Milana. Govorimo više od 200 radnika i zato se nadam da će italijanska vlada sudjelovati u pokušaju da se pronaće rješenje za ovu situaciju zato što je doista riječ o velikom broju radnih mjesta. S druge strane je pitanje odgovornosti Europske unije vezano uz ponovno pokretanje proizvodnje na našem kontinentu. To je današnja tema rasprave. Očito je, to smo više puta ponovili. Industrijska proizvodnja nije jedna od onih kompetencija koje izravno pripadaju Evropskoj uniji, to su inače neka druga područja, ali brojna ova područja indirektno djeluju na industrijsku proizvodnju. Nemamo se žaliti zbog gubitka radnih mjesta, ali da bismo zatom stvorili energetsku politiku koja ide na uštrb naše industrije. Nemojmo se brinuti zbog gubitka radnih mjesta, a potom namigivati Kini davanjem statusa tržišnog gospodarstva. Sam koncept e, proračuna je u suprotnosti sa željom za pokretanjem investicija od strane zemalja članica i od strane onih političkih subjekata koji u suradnji sa privatnim subjektima mogu biti upravo oni koji mogu pokrenuti naše gospodarstvo i s njom povezana radna mjesta. Thank you. And, uh, last speaker. Hvala lijepo i posljednji govornik u raspravi, zastupnik Lopez. Nama treba reindustrializacija Europe kako bi imala e, znači snažnu industriju, to znači održivi rast. Industrija je povezana sa dobrim plaćama, sa boljom socijalnom zaštitom i sa stabilnim radnim mjestima. Da bismo reindustrializirali Europu, mi moramo zaštititi industriju koju danas imamo. Meni je dosta da zapravo se stalno sastančimo u Kataloniji e, sa sindikatima, sa predstavnicima radnika, koji pate zbog svih mogućih vrsta e, restrukturiranja ili pak zbog zatvaranja postrojenja kao što je ovdje slučaj Alstoma. Dakle, ono što nama treba, a to je e, reforma e, radnog zakona i to i agresivna reforma. Povjerenice Tyson, vjerujem da i vi osjećate istu stvar, no moramo sada napokon početi nešto raditi. Moramo utvrditi zajednička pravila koja će zajamčiti našim radnicima kada je riječ o restrukturiranju da njihova prava budu zaštićena, da, da im se omogući kako informiranje, tako i savjetovanje u svim tvrtkama u kojima rade. Hvala. Dolazimo do slobodnog javljanja za riječ. Riječ ima zastupnik Kelly. Eh, Ovo je jako važna rasprava zato što je jedan od izazova pri ponovnom pokretanju naše gospodarstva, dakle govorimo o reindustrializaciji, o ciljevima iz agente 2020. Tu je u našem klubu bivši povjerenik Tajani, on je ovo nazvao industrijskim e, masakrom, vidimo izmještanje ugljika, biznis napušta Europu, to dvostruko šteti. Gube se radna mjesta u Europi i povećavaju se emisije CO2. Dakle, izvukli smo pouke iz ovoga što se događa, moramo sada pogledati što možemo učiniti u budućnosti i moramo reindustrializirati industriju, moramo zato stvoriti uvjete, naročito u odnosu na COP21 i na provedbu donesenih odluka. To je za nas velika prilika, dakle, ko provodimo ciljeve koji su vezani uz obnovljive izvore energije i tako dalje, onda se moramo pozabaviti i te našom industrijom. Hvala lijepa. Thank you. Uh, next speaker, Mr. Blanco Lopez. Hvala lijepo, zastupnik Blanco Lopez. Zahvaljujem Evo, jutro smo rekli da je sad Europa na velikom raskršću. Danas je Europa zapravo e, u lancima krize i kriza je ta koja vlada Evropom. Poveća se populizam i poveća se nezadovoljstvo Evropskom unijom. To je također povezano sa rastom nejednakosti, sa sve većim jazom u e, plaćama i zbog e, sve i sa sve većom siromašom i gubitnom radnih mjesta. Ono što nama treba, a to je zajednička industrijska politika ako to ne napravimo, nećemo ispuniti cilj Europske komisije, a to je e, povećanje e, e, bruto dohodka industrije od 15 do 20%. Moramo preći s riječi na dijela. Moramo otvoriti nove prilike, nove mogućnosti i moramo izbjegavati socijalni dumping, ali i nepravednu konkurenciju koja dolazi ne samo izvana, nego i samih država u Europskoj uniji, kao što se događa u industriji čelika. Moramo također ostvoriti, znači e, osnovati forum na razini europskoj razini kako bismo mogli e, okrenuti se zelenom gospodarstvu kako ne bi svaka država radila ono što želi. Hvala zastupnica Grapini. Hvala lijepo. Povjerenice, konkurentnost na međunarodnom tržištu Europe neodvojiva je od njezine reindustrializacije. To je za nas rješenje da povećamo broj radnih mjesta te kvalitetu života naših sugrađana. Zato vas molim da se inzistira na tome da se investira u rast i zapošljavanje. Europska unija ima najsloženije zakonodavstvo i Strah me je kada pogledam razlike u standardima, to dovodi u pitanje i kriterije kvalitete. Međutim, treba, treba na tome inzistirati, inače u suprotnom nećemo moći razvijati vlastitu industriju. Govorimo i o zbrotebi zaštite naših industrijskih proizvoda koja trenutno ne postoji. Tekstilna industrija, automobilska industrija, ili čelična industrija. Koliko želimo industrializirati Europu, potrebno je dokinuti ovu nelojalnu konkurenciju i socijalni dumping. Hvala lijepo, sljedeći govornik. Hvala lijepo. Industrija u Europi nosi se sa velikim problemima naročito vidimo nakon nedavne financijske krize. Zatvorene su stotine pogona, izgubili smo tisuće radnih mjesta. Sada se ovome dodaju i radnici Amstoma i Caterpillara. I u Grčkoj se zbog trojke i memoranduma tisuće se tvrtki zatvorilo i to je dovelo do rasta nezaposlenosti. Mi moramo imati na umu i znati da Caterpillar zatvara svoja vrata unatoč činjenici da se tamo postiže veliki profit i nakon što su potpisani razni ugovori o suradnji sa njemačkim željeznicama. To će se, evo kao što vidimo, odraziti na situaciju u Italiji. Reindustrializacija se međutim ne može postići sa TTIP-om, sa štednjom ili sa diktatima iz Berlina. Hvala lijepo, zastupnik Jakovčić.

konkretna mogućnost industrijalizacije ili reindustrijalizacije europe? Hvala lijepo. Dolazimo do kraja rasprave i riječ ima povjerenica Tyson. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, pozdravljam današnju raspravu i zabilježila sam vaše preporuke. Sada je najvažnije poduprijeti one koji su izravno pogođeni. Europska unija će nastavljati pokazivati solidarnost sa građanima i regijama koje su pogođene ovakvim situacijama i mi smo spremni ponuditi svoju e, pomoć iz fondova, iz e, pravnih propisa, sa svih instrumenta koji su na raspolaganju. Danas je komisija usvojila prijedlog da se produži izuzeće za vezano uz uredbu o korištenju fonda EGF do, da za razdoblje nakon 2017. godine. Moramo nastojati poboljšavati uvjete za rast, zapošljavanje, za investicije koje moramo putem europskog semestra pojednostaviti pravila i uredbe, moramo se osigurati da su porezni sustavi oni koji ohrabruju zapošljavanje, ne da je e, smanjuju i da ne dolazi do povećanja neprijavljenog rada. Također moramo pomoći stvaranje radnog, radnih mjesta sa produbljivanjem našeg jedinstvenog tržišta. Tu je također ključan alat, to je investicijski plan za Europu koji ima veliku mogućnost da povrati investicije, dakle da preokrene ove povijesne trendove strukturalne reforme. U sklopu trećeg stupa investicijskog plana će omogućiti gospodarski oporavak i biti e, temelj za održivi rast. Također imamo tu neko djelovanje iz pakta o stabilnosti i zatvaranje pogona e, Caterpillara u Goselinu i e, veza sa paktom o stabilnosti e, je nešto sasvim drugačije. Dakle, riječ je o javnim financijama Europske unije i održivom gospodarskom rastu. Pravila iz ovog pakta zbog toga ne bi trebalo onemogućavati investicije kao što je jutros rekao predsjednik Juncker u svom obraćanju i ovdje vidimo zajedničku odgovornost kako za zemlje članice tako i za europske institucije. Također je rečeno nešto o e, rezoluciji Europskog parlamenta u vezi s ovim pitanjima. Mi smo svjesni ove rezolucije, poznajemo ju i pripremamo odgovor i Zabilježili smo dakle vašu e, rezoluciju kada je riječ o tržišnoj utakmici. Tu također valja istaknuti da je naša namjera da se poradi na uvjetima u industriji. Što se tiče međunarodnih e, ugovora, dakle o slobodnoj trgovini, oni su poprilično spomenuti i jamčim vam da povjerenica Malmström da je ona dobar pregovarač i ona je već više puta rekla da će doći do sporazuma kada se budemo uspjeli usuglasiti oko svih pitanja. I to takvi sporazumi moraju biti dobra stvar za Europu, a ne loše, loša stvar i ona naravno kako vodi računa o svim e, socijalnim posljedicama i bori se za bolju budućnost svi u nas. Također još nešto o ovom statusu tržišne ekonomije, dakle Kine, to sam više puta čula danas, koji god e, bio ishod, odluka, jedno je sigurno je, a to je da ćemo imati odgovarajuće trgovinske instrumente na raspolaganju, imamo na raspolaganju instrumente koji će biti naoštreni, dakle, a ne oslabljeni. I konačno, i ovo ću reći na francuskom jeziku koliko mi to dozvoljavate. Dakle, htjela bih ponoviti ono što je rekao kolega Bajev, odgovoriti mu. I ja želim e, pozdraviti reakciju sindikata jedne i druge tvrtke. Oni su odlučni u svojem djelovanju, a Europa je tu da bi im pomogla i poduprla ih. Pa odluka lokalnog e, menadžmenta je pozitivna, a ono što ne možemo razumjeti je odluka e, globalnog menadžmenta. Međutim, ne smijemo biti pesimistični, moramo se prisjetiti da smo prošle godine u Valoniji uspjeli stvoriti 9300 radnih mjesta. Ova tvrtka i njezina, njezini djelatnici imaju na raspolaganje e, sve instrumente kako bi dokazali svoje vještine. Tu su blizu logistički centri poput e, Brisela ili Charleroi i to je ono čemu moramo voditi računa. Znam da trenutno oni koji su zainteresirani za ovu odluku možda neće pronaći sve što žele u, ovoj, u ovom obraćanju, ali moramo zajednički raditi na boljoj budućnosti. Hvala lijepo, hvala povjerenici. Ova rasprava je završena.